Cera, dobio sam zahtjeve za izmjene u odborima. Imenovanja će se objaviti u zapisniku ove sjednice. Ukoliko do odobrenja zapisnika ne bude podnesen prigovor, smatrat ćemo da su ova imenovanja potvrđena.